predsjedniče. I ja zahvaljujem na ovoj zaštiti koja usklađuje propise o zviždačima u državama članicama jer mnoge države članice nisu imale zaštite za zviždače. Mi želimo da evropski zakoni štite naše građane. Kršenje zakona su vrlo ozbiljni, tu su ozbiljni prekršaji, imamo utaju poreza, prijevare. Stoga je dojavljivanje tih prekršaja važno, ali moramo imati instrumente koje će osigurati stvarnu zaštitu. Također bih htio reći da trebamo i zaštititi i drugu stranu, to jest one optužene za nepravilnosti. E, I to je jedna vrlo tanka crta e, crta između javnog interesa i privatnog interesa i ne želimo da e, tu imamo zastranjivanje ni na jednu ni na drugu stranu. E, e, hvala lijepa. Imam, idemo dalje. Gospodin Polčak ima riječ. pane hvala vam. prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja je od velike važnosti eh, za europsku uniju. Možda situacija nije idealna, ali je ovo jedan e, prvi korak ka zajedničkim e, ulagačkim fondovima. Ovdje smo usvojili amandmane koji uspostavljaju jednake uvjete za sva zajednička ulaganja, uklanjaju se prepreke slobodnom kretanju. Cilj je stvoriti jednaku razinu zaštite ulaganja. Međutim, tu još uvijek postoje određene prepreke, te se koriste također e, i po postojeće rupe u zakonu. želimo Europu bez barijera, te mi je drago da smo ovako nešto usvojili u ovom zakonodavnom tekstu. Hvala. Još jedno izvješće. Klint, gospodin Messerschmidt. Hvala vam. Sve više i više ljudi izdvaja novac e, za mirovinske fondove. Mnogi i sami ulažu u dionice za koje smatraju da donose određeni budući potencijal. I dobro je da ljudi tu preuzimaju odgovornost, da okupljaju resurse Međutim, to može dovesti i do pojave čitavog niza izazova. Vidjeli smo što može značiti slobodno kretanje kapitala za e, pojedince koji se upuštaju u ovu džunglu propisa. Zato je potrebno poraditi na transparentnosti, zaštititi potrošače zajemčiti prava privatnim ulaganjima i ulagačkim tvrtkama. Ova direktiva se bavi e, dijelom e, tim propisima, dijelom ne i zato ju nisam mogao podržati. Hvala vam. Izvješće Simon. Gospodin Messerschmidt, e, riječ o kapitalnim zahtjevima. Hvala Htio sam e, reći nekoliko riječi o problemu koji postoji u ovom području. Mi smo se ovdje okupili da bismo zajedno donijeli propise za slobodnu ekonomiju te za slobodno kretanje kapitala. Ovdje u Evropskom parlamentu možda pre, donosimo previše propisa. to nije slučaj sa primjerice američkim e, tvrtkama i ondašnjim e, načinom donošenja propisa. Mi se u Danskoj najme zalažemo za donošenje propisa koji će se baviti našim slučajevima. Bilo bi dobro da se osiguramo da idući saziv parlamenta ima ovdje e, više posla. Hvala vam, zastupnik Polčak. Hvala, ja sam glasovao za i objasnio bih zašto. Još uvijek osjećamo učinke krize iz 2008. Još nismo riješili sve probleme vezane uz stabilnost europskog bankovnog sektora. Također nismo još učinili sve što možemo kada je riječ o smanjenju rizika u bankovnog sektora. Slažem se sa mjerama koje smo donijeli u parlamentu kada je riječ o dostupnosti informacija, o transferu informacija te o aktivnostima u financijskom sektoru. Mislim da je ovo pozitivan propis i zato sam glasovao za. Hvala vam, gospodin Kelly. Ja sam glasovao za ovu uredbu u direktivu. Njima odgovaramo na moguće rizike vezane uz nestabilnost financijskog sektora. Ovdje se govori o ulaganju u financijske usluge te se, te, se govori o jačanju dakle, rezistentnosti naših banaka. To je povezano sa poslovanjem malih i srednjih tvrtki. Ja sam zato podržao fleksibilnije uvjete za zajmove srednjim i malim tvrtkama. Time ćemo potaknuti njihov rast. Također, valja proporcionalno postupati u odnosu na manje banke ovo je važno u gradnji stabilnosti i gradnji snažne snažnog europskog gospodarstva. Ovdje smo postigli dobru ravnotežu između smanjenja rizika i ohrabrivanja ulaganja. Kolega Simon i kolege su obavili sjajan posao. Hvala im. Hvala. Izvješće Fernandez o vrijednostnim papirima osiguranim državnim, obveznicama. Hvala vam. Vrijednostni papiri osigurani državnim obveznicama su mehanizam koji omogućava da se utvrdi moguće nefunkcioniranje europodručja. Smatram da bi prije svega trebalo doći do institucionalizacije državnih obveznica. Također trebamo promijeniti e, način na koji funkcionira kvalitativno popuštanje. Grčke državne obveznice su nezakonito isključene iz kvantitativnog popuštanja. tako je sa obveznicama tvrtke koje su isključene iz istog e, sustava. Na taj način nemamo dovoljno likvidnosti unutar našeg gospodarstva. To je gospodarstvo koje je uništila trojka. Stovremeno potrebni su dodatni propisi za zemlje koje su u teškoćama, poput Grčke, kako bi one došle do daha. Zato predlažemo drugačiji način uređivanja odnosa unutar, dakle, između europodručja i Grčke. Hvala. Hvala vam, gospodine Marijas. Izvješće Karas i Beres, dakle, vezano uz djelatnosti osiguranja i reosiguranja. Izvolite, zastupnik Kelly. Ja sam podržao ove amandmane na uredbu Solventnost 2. E, Uspostavlja se platforma za notifikaciju i podjelu informacija između nacionalnih i europskih nadzornih tijela. To je jedno od instrumenata kojima se želi poboljšati konvergentnost e, u području osiguranja. Zalažem se za ovaj pristup koji se koncentrira na zaštitu potrošača. Također tu je poboljšana komunikacija između država članica te e, nadzornih tijela kojima se štite interese, su, su potrošača. Također se zalažem za širenje jedinstvenog tržišta u području osiguranja. To će zajamčiti dodatnu integraciju. Ovdje je također riječ o financijskom nadzoru gdje se postignulo odgovarajuća ravnoteža. Te suradnja između mirovinskih e, dakle, tijela. Hvala lijepo i hvala posebno izvjestiteljima Karas i Beres. Hvala vam. Izvješće Ferber, opet imate riječ, riječ je o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima. Hvala lijepo. Kolega Markus Ferber je izradio dobro izvješće. Naravno, govori se o tvrtkama čija bi propast značila rizik za gospodarstva, zato što su one možda bile izložene prevelikom riziku. Koliko je tako, onda ta tvrtka mora biti podvrgnuta istim pravilima koje vrijede za banke. Druga pravila trebaju vrijediti za nesistemska tijela. To obuhvaća i transparentnost pravila te jednaka pravila za sve. To će pomoći povećanju ulaganja u Europskoj uniji. Također je važno primjenjivati propise vezane uz nadzorna tijela te analizu poslovnog modela u kojem posluju te tvrtke. Hvala lijepo. Hvala. Izvješće Kalve Šambon, transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji, zastupnica Šojdrova. Hvala vam. Dragi kolege, drago mi je da smo usvojili velikom većinom ovu direktivu. Riječ je o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji. Riječ o nečemu što je izuzetno važno i za zaposlenike i za poslodavce kada je riječ o informacijama koje se trebaju pružati. To je povezano sa vremenskim rokovima, bilo dakle u odnosu na stare te za nove e, eventualne zaposlenike. Rezultat postignut u trijalogu je uravnotežen, dobar je za zaposlenike i za poslodavce, te sam zato glasovala za ovo izvješće. Zaposlenici će biti upoznati sa svojim pravima od strane poslodavca, te će se omogućiti i stabilniji radni odnos. Formulacije e, poštuju nacionalno zakonodavstvo u kojima se mogu bolje ogledati dakle, lokalne specifičnosti vezani uz e, tržište rada. Hvala lijepo. Zastupnik Zdrojevski. Hvala vam. Ja sam e, često isticao sporost birokracije kada je riječ o parlamentu i komisiji. Ovdje je došlo do još većeg zastoja. Ovo je direktiva iz 1991. Ovo je, to je doista jako dugo vrijeme kojima se htjelo odgovoriti na promjene na tržištu rada. Zahvalio bih dvama klubovima na njihovom radu te onima koji nisu izravno e, sudjelovali u radu ovog izvješća. Tu su među ostalim konferencijski prevoditelji. Hvala im na njihovom radu. Potom su tu fotografi koji cijeli dan rade pod umjetnim svjetlom. Oni su jako važni, često ih se zapostavlja, dakle hvala na, na suradnji. Hvala vam. Zastupnik Majer. Hvala vam. Jako mi je drago podržati ovo izvješće. Naši kolege iz SED-a su se strašno borili za ove nove propise. Njima će se poboljšati radni uvjeti i dati prava milijunima radnika koji rade na vrlo slabim i prekarnim ugovorima. Doista sam sita priča u kojima ljudi rade, a ne znaju hoće li moći platiti račune. Međutim, evo, revolucija je počela. Ne može se otkazati ugovor o radu u zadnji čas bez ikakve naknade. Treba, radnike se treba obavijestiti o novim, o novim smjenama. Ne smijete plaćati vlastitu obuku. Ovo je dobar dil za zaposlene i to za velik broj njih. Hvala vam. Zastupnik Marijas. Dobri radni uvjeti u Europskoj uvjeti. To zahtjeva provedbu europskog zakonodavstva. Svi smo svjesni direktive 1999 kojom se stvaraju uvjeti za zaštitu onih koji rade u neobičajnim uvjetima rada, oni koji imaju loše ugovore i upravo ova direktiva progovara o ovim eh, vrstama kratkih ugovora. Dogovori se da bi se ti ugovori trebali pretvoriti u duge ugovore. To je slučaj primjerice tisuća grčkih eh, nastavnika koji su postali svojevrsni taoci. Njih se šalje kao zamjene i taj status eh, se produžava. Oni su taoci grčke vlade. Grčka vlada treba primjenjivati ovaj propis i eh, dati im stalna radna mjesta. Hvala vam, zastupnik Mamikins. Hvala. Pozdravljam ovu direktivu kojom se utvrđuju minimalna prava svih radnika u Uniji. Drago mi je da se ovdje nalazi čitav popis kriterija kojim se uređuju odnosi između zaposlenika i poslodavaca. Ovo je jedan od većih uspjeha Europske unije, ali ovo ne smije postati osnova za diskriminaciju kojom se stvaraju radnici prve i druge kategorije. To je neprihvatljivo. Potrebna je veća predvidljivost radnih ugovora. Mora se prekinuti zlopotreba probnog e, perioda. Također, tu su tu je praksa dakle koja nije adekvatno plaćena. Hvala. Hvala. Zastupnik Howard. Hvala vam. Drago mi je što mogu podržati ovo izvješće. Ovo je jedan važan korak u dobrom pravcu prepoznavanja ovog e, problema kada govorimo o ugovorima na nula sati. Takva praksa se mora podvrgnuti boljoj kontroli. Nije nerazumno tražiti jednako postupanje prema zaposlenicima bez obzira na vrstu ugovora koju imaju. Znamo da je fleksibilna ekonomija naša stvarnost. Zato je od ključne važnosti da uredimo prava ovih e, pojedinaca. Riječ je o europskom problemu. To ne znači tražiti previše. Govorimo o predvidljivim radnim satima. Nije nerazumno tražiti da se može planirati vlastiti osobni proračun. Nerazumno je inzistirati da oni moraju plaćati sami vlastitu obuku. Ta glupost jednostavno mora prestati. Hvala. Zastupnika Puto. Hvala vam. Demografske promjene tijekom posljednjih godina doveli su do diversifikacije radnog stanovništva. Digitalizacija je donijela nova radna mjesta i veću fleksibilnost radnih odnosa. Jedan od četiri radna mjesta danas predstavlja atipično radno mjesto. Međutim, radnike moramo informirati o njihovim pravima i obavezama od samog početka radnog odnosa. Radnici će moći dogovoriti sa poslodavcem razdoblje tijekom kojeg su dostupni. Radnici na poziv neće smjeti biti otpušteni ukoliko odbiju posao kojim je priopćen u prekratkom roku. Također ovdje se bavimo ugovorima na nula sati. Ovi radnici će moći prihvatiti zaposlenje kod drugog poslodavca. Ovdje dakle se bavimo još jednim elementom socijalnog stupa. Ovo je još jednom djelovanje Europe koja želi zaštititi najranjivije. Hvala vam. Prelazimo na izvješće Leners o Europskom nadzornom tijelu za rad. Zastupnica Šojdrova. Hvala. Ja sam na koncu glasovala za e, stvaranje Europskog nadzornog tijela za rad. I to unatoč činjenici što nisam jedna od onih koja voli da se stvara sve više nadzornih tijela i agencija, ali smatram da je potrebno da se ovo tijelo osnuje. Ono će se baviti između ostalog i upućenim radnicima, provedbom radnog zakonodavstva i tako dalje. Mislim da je važno da se ovo nadzorno tijelo osnuje, ali je važno da se njihova nadležnost ne preklapa sa onim postojećih agencija. Također će u radu ovog tijela biti važan parlamentarni nadzor. Želim e, također da sjedište ovog novog tijela bude u novim zemljama članicama, primjerice zašto ne u Slovačkoj. Hvala vam, zastupnik Palmer. previše ljudi ova trenutna ekonomija pod konzervativcima jednostavno ne valja. Vidim to e, kroz rast siromaštva i jako loše radne ugovore. Međutim, ima stranaka koji idućih tjedana na neće imati ništa korisno za reći o ovim pitanjima, ali zato sam ponosan što sam glasovao ovdje u parlamentu za mjere kojima se želi dokinuti nesigurna radna mjesta, kojima se zalažemo za jednake plaće za sve i kojima želimo ukinuti ugovore sa nula sati. Kada ljudi budu glasovali za nekoliko tjedana i birali svoje eurozastupnike, neka biraju e, kolege iz redova laborista koji će konstruktivno raditi u Europskom parlamentu koji će se ovdje pozabaviti nejednakošću i nepravdom. I na taj način ćemo zaštititi sve svoje glasače koji će na ovaj način biti zastupljeni ovdje u Europskom parlamentu. Hvala, gospodine Zdrajovski. Hvala. Kada je riječ o Europskom nadzornom tijelu za rad, govorili smo o poboljšanoj mobilnosti. Ona se udvostručili za vrijeme ovog mandata. To zvuči dobro, ali je povezano uz niz problema koji su se pojavili za vrijeme ovog saziva. Nismo uspjeli riješiti te probleme koji su se pojavili, ali kad je riječ o ovom izvješću želim zahvaliti svom političkom klubu e, na dakle i pučanima na suradnji želim zahvaliti e, svom osoblju u Briselu na odličnom radu, a također i mom osoblju u Poljskoj e, želim da se njihova imena čuju u ovom domu jer je njihov rad omogućio moj rad ovdje. Hvala. E, puno hvala gospodin Marijas. Europska unija bi trebala odnosno ne bi trebala e, osnivati europsko nadzorno tijelo za rad već sa komisijom mora razmotriti primjenu postojećih zakonodavnih propisa i one koji ih krše e, dovesti pred sud po ne znam koji put se već vraćam na direktivu 1999-70 e, Europskog vijeća koju treba provesti. Na primjer, e, nastavnici koji se e, koriste kao zamjena, oni su taoci grčke države. Njima treba dati radno mjesto. Ti ljudi ne bi smjeli biti po takvim pri pritiskom e, da bi ih se moglo zaposliti e, već i u sljedećoj školskoj godini to pitanje treba jednom zauvijek riješiti. Hvala gospodin Mamikins, hvala e, drage kolege. E, nadzorno tijelo za rad je dugo očekivana mjera da dovršimo socijalni stup. Moramo zajamčiti mobilnost radnika i njihova jednaka prava diljem cijele Europske unije. Međutim, nije prihvatljivo e, da to tijelo samo daje informacije još uvijek ne može pomoći našim građanima da riješe svoje probleme vezane uz rad. Po mom mišljenju e, tijelo za rad mora imati ovlasti provoditi u dijelo mjere koje trebaju osigurati socijalnu koheziju govorim osobito o istočnim i središnjim europskim državama koje još uvijek imaju nedovoljne e, sustave zaštite u slučaju nezaposlenosti. Dakle, ovo novo tijelo za rad mora provoditi socijalni stup i osigurati da ne dolazi do prisilnog zatvaranja poduzeća i gubitka radnih mjesta. Hvala. E, puno hvala gospodin Zahradil sada ima riječ. Puno hvala socijalna politika je važno područje, to je područje za koje su nadložne nacionalne vlasti i naši socijalni sustavi. Zbog toga nisam glasovao za ovaj prijedlog. Nije samo da se ne slažem sa stvaranjem e, sve više i više europskih agencija. Ne, nije samo to, već me i brine što ovakva agencija, bilo da se naziva agencijom ili tijelom, će se pokušati uplitati u zakonodavstvu na području rada i socijalne sigurnosti u državama članicama i to će izaći iz područja primjene europskog prava. To se ne tiče Europske unije. Imamo 27 vrlo različitih država članica, neke su relativno bogate, neke relativno siromašne i ne možemo ih sve trpati u isti koš. I zato sam bio protiv ovoga. Hvala. Zahvaljujem. A sada prekidamo radom do 3 sata.